E, ti su zahtjevi poslani odboru za pravna e, pitanja koje je nadležno za, ovo, za ove teme. E, nakon odluke suda u Bukureštu u okviru tužbe, građanske tužbu protiv gospodina Bosinarova završen je postupak vezan uz imunitet. Nakon odluke